Dear Dragi kolege, krenimo sa današnjim sastankom. Najprije vas moram zamoliti, ima li neko prijedlog za promjenu izmjenu dnevnog reda? Ne? Dobro. Nema ni priopćenja predsjednika. ako nema prigovora na zapisnike sa sjednica održanih 26. siječnja 9. i 2. veljača, da ih smatramo odobrenima. I dopustite mi sada da pozdravim gospodina Miki i njegove kolege iz parlamentarnog doma iz Zanzibara iz Tanzanije. Kao što znate, Tanzanija je jedna od prioritetnih zemalja za Europski parlament. Naša podrška demokraciji i izborima je identificirala zemlju kao jedan od šest prioritetnih partnera za razvoj demokracije i za podržavanje različitih aktivnosti za vrijeme 2015. Ovaj današnji posjet je prvi korak u razvoju tog partnerstva i prema razvoju sljedećih aktivnosti tokom godine sa parlamentarnom skupštinom. 2015. je važna godina za Tanzaniju, zato što će se u listopadu držati e, opći izbori. Osim toga, predložen je referendum o ustavnoj reformi, nedavno, a, pardon, odgođen I o tome će nam naši gosti reći nešto više. Danas imamo odličnu priliku poslušati naše goste iz Tanzanije i sudjelovati u razmjeni mišljenja o pripremama i izazovima koji su pred Zanzibarom i Tanzaniji pred e, ove nove izbore. I evo, s ovim kratkim uvodom, gospodine Kifiko, uzmite riječ. Thank you very much. Mr. Vice President. I'm correct? Yes. Vice President is always sure in this environment. <laughs> Hvala vam. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. I želim vam svima dobar dan. Drago mi je da sam danas s vama. Mi smo izoslanstvo iz predstavništva Zanzibara iz Tanzanije i sa mnom je još pet kolega i četiri e, službenika iz zastupničkog doma, gospodin Jajahom Samat. A ostali kolege su pomoćnici glavnog e, ministra i oni sjede sjede ovdje, možda se može ustati da ga vidite. Izvolite. Ostali članovi zaslanstva su uvaženi gospodin Djuma. molim vas ustanite. Gospodin Hamad. Gospođa Dvamer. Gospođa Alhamad. I ja, kao što sam rekao, Pandu Ameira Kifinku, predsjednik zastupničkog doma. Radim, sudjelujem u radu Sambora, to jest parlamenta već 20 tak godina i želim s vama podijeliti naše iskustvo e, vlade nacionalnog jedinstva u Zanzibaru. Dopustite mi nekoliko minuta da vam održim ovo izlaganje. I počet ću sa vrlo kratkom, e, kratkim povijesnim informacijama o e, formiranju vlade nacionalnog jedinstva u Zanzibaru. Vlada nacionalnog jedinstva je izašla iz i slobodnih govora između prethodnog eh, predsjednika Zanzibara, gospodina Karumea, i glavnog tajnika tadašnje oporbene stranke, eh, Ujedinjeni građanski front, gospodin Šarif eh, Halmad, koji je sada prvi potpredsjednik Zanzibara od 5. studenog 2009. Razgovori između ovo dvoje su se vodili u tajni i nitko od njih i nitko zapravo nema potpune informacije o tome o čemu se tamo razgovaralo. No, prema onome što nam je kasnije objašnjeno, saznali smo da su se razgovori vodili o osnivanju vlade nacionalnog jedinstva. I upravo su na taj način počeli razgovori između dvije velike stranke, dakle stranke na vlasti, CCM TCUF-a. I e, dva su se čelnika dogovorila da će se uspostaviti vlada nacionalnog jedinstva. Sve se to dogodilo nakon jako puno razgovora i dijaloga između te dvije stranke. I sastanci su se odvijali na različitim mjestima u Dare Salamu i, i Badamuju. Prevladavajući stav je bilo da se uspostavi vlada nacionalnog jedinstva i to zbog toga što e, smo imali jako dugačak politički zastoj i to je e, negativno utjecalo na razvoj Zanzibara. Zato smo e, mi odlučili sudjelovati u vladi nacionalnog jedinstva kako bismo napokon stali na kraj političkom natezanju i i kako bi dakle dvije velike stranke se napokon dogovorile, to su dakle CCN i CUF. Nakon razgovora naših čelnika prethodni predsjednik Zanzibara, gospodin Karume i e, gospodin Šerif Hamad. E, on je bio profesionalni učitelj. I nakon prijedloga u zastupničkom domu o tome na koji način uspostaviti vladu nacionalnog jedinstva. Došlo je do razmjene e, ideja i prijedlog vlade nacionalnog jedinstva je bio sljedeći. Da se uspostavi vlada u kojoj će biti te dvije političke stranke, dakle da će one dvije zajedno voditi vladu. I upravo smo to i učinili. I na taj način smo i riješili sve probleme koje smo imali. To je novi oblik vladanja u Tanzaniji, a mislim i šire u svijetu. U Europskoj uniji imate koalicijske vlade, ali imate još uvijek i oporbu unutar vlade. A u našoj vladi nacionalnog jedinstva mi nemamo službenu oporbu. Neki biste mogli zapitati je li višestranačka demokracija funkcionirajuća i da li funkcionira u ovakvom obliku vlade u kojem mi nemamo službenu oporbu. ja mogu reći da da, da, funkcioniramo vrlo dobro. i dakle e, veća stranka CCM i mm, manja stranka CUF one zajedno surađuje. Oni izgledaju kao oporba na nekim temama. No, višestranačka demokracija dobro funkcionira i u ovom obliku. I ne događa se to da neke stranke potkapaju uh, višestranačku demokraciju. No, ovaj oblik vlade vrijedi samo za Zanzibar, a ne za vladu Unije. Neko se može zapitati pa zašto, zašto to onda niste učinili za cijelu Tanzaniju? Dakle i u Zanzibaru i u dakle, cijeloj Tanzaniji. Pa zbog toga što su povijesne okolnosti drugačije. Povijesne okolnosti na Zanzibaru, dakle nakon svakih izbora, pobjeda je uvijek bila vrlo tjesna i zbog toga nije bilo jednostavno voditi vladu sa tako tjesnom pobjedom i sa tako zapravo tjesnim brojem zastupnika. Ako se sjetim izbora iz 95. stranka na vlasti je imala 26 od 56 mjesta. Tako da možete vidjeti na ovom primjeru koliko je zapravo e, bila teška ta situacija kad su pobjede tako tjesno. I zato je došlo do političkog natezanja kako voditi vladu bez da oporba ne potkapa projekte vlade. Ali CCM je uvijek e, u principu dobivao i uvijek imao većinu u e, većim izbornim jedinicama. Tako da u toj situaciji imamo slučaj dakle, da pobjednik sve odnosi. I ta onda stranka sama vodi vladu. To je slučaj Tanzanije. Tako, eto, tako smo mi oformili našu vladu nacionalnog jedinstva. I ona uspostavljena iz nekoliko razloga. Prvo, zbog toga što nije bilo e, političkog dijaloga, a drugo, zato što zastupnici iz zastupničkog doma su radili na zakonodavstvu, e, davali e, prijedloge, i e, definirali zakonodavstvo za referendum. Zato što to nismo učinili izravno, zato što naši prethodni, e, naš prethodni ustav to nije omogućavao. Ali morali smo unijeti izmjene, izmijeniti naš ustav kako bi on uključio vladu nacionalnog jedinstva. Na taj način smo dali i e, ovlasti povjerenstvu za e, izbore u Zanzibaru kako bi ono moglo organizirati e, referendum. Na taj način smo dakle ne samo ostvarili vladu nacionalnog jedinstva, već i pripremili zakonodavstvo za provedbu referenduma. gospodine predsjedniče, kao zaključak mogu reći da je ovaj proces koji nas je doveo do vlade e, nacionalnog jedinstva se temeljio na tri aspekta Dakle, nije bilo dovoljno dijaloga među političkim strankama koje je dovedeno do političkog zastoja. Drugo, zadatak zastupničkog doma da predloži, dakle, da iznese prijedlog za osnivanjem eh, vlade nacionalnog jedinstva i amandman Ustava, to je deseti amandman kojim je uspostavljena vlada nacionalnog jedinstva. A još jedan zadatak koji je odradio predstavnički dom Zanzibara, naravno pod mojim vodstvom, jest da se pripremi zakonodavstvo o referendumu, a to je bilo o tome trebamo li imati ili ne vladu nacionalnog jedinstva. I rezultat referenduma je bio dakle oko 60,4%. 66,4%, a ostatak je glasalo, dakle je bilo za vladu nacionalnog jedinstva, a ostatak je glasalo protiv. Stoga je Ustav izmijenjen zato što je e, referendumski rezultat bio za uspostavu takve vlade. I na kraju Hvala vam gospodine potpredsjedniče što ste poslušali moje izlaganje. Before, uh, asking uh, the colleagues if they have some uh, points. Hvala. Prije nego što dam kolegama riječ, ja bih vas pitao kakva je situacija u vašoj regiji, budući da znamo da nije baš stabilna. Na koji način vi utječete na situaciju? Možete li nam reći nešto o tome? Situacija u našem susjedstvu Naši su susjedi Kenija, Uganda, Burundi, Ruanda. A susjedna zemlja Kenije je Somalija. postoji problem e, razgraničenja između Kenije i Somalije i za problem skupine Al-Shababa, svi ste čuli i svi znate što se događa u Somaliji. A u Somaliji nemaju niti stabilnu vladu. Kad je riječ u Keniji, tu također postoji problem sa skupinom Al-Shabab, ta skupina izaziva nestabilnost u Keniji. Mnogo se toga dogodilo u zapadnim dijelovima Kenije. Mislim da je tamo poginulo 67 osoba u napada, napadima i nedavno je 147 ljudi, osoba poginulo. I vjeruje se da je za taj napad kriv Al-Shabaab. No, u drugim područjima situacija je dobra, zato što je situacija mirna. I, dakle, u našem susjedstvu nema problema, Jedan je problem sa Somalijom koja zapravo graniči sa Kenijom. I kratko mogu reći da u Tanzaniji smo dobro i politički, i nadamo se da ćemo održati izbore u listopadu ove godine, te da ćemo održati i referendum negdje do srpnja ovdje ove godine, svakako prije e, općih izbora. Hvala vam. Hvala vam, a sada gospodin Tanok. Hvala vam, ja vam želim dobrodošlicu cijelom izaslanstvu iz Zanzibara arhipelag s kojim je Velika Britanija imala jako e, dugačak e, odnos. A Zanzibar je sada dio Tanzanije kao autonomni e, otok i zapravo poluautonomna republika. Moje se pitanje odnosi na radikalizaciju i napade u proteklih nekoliko godina od strane Wamshow i to E, posebice se napadaju crkve, anglikanske crkve, e, turistička mjesta. Do koje mjere to predstavlja e, prijetnju sigurnosti vašeg otoka i na koji način, to jest do koje mjere potkopava turističku industriju i do koje mjere mlade osobe, posebice muškarci, postaju džihadisti i pridružuju se Isusu u Siriji, Isisu u Siriji i Iraku jer naravno e, ono što se događa u Zanzibaru mora se sagledati u jednom širem kontekstu. Thank you very much for that, uh, Hvala vam lijepo na ovom odličnom pitanju. Wamsho je udruženje koje je registrirano e, kao skupina kao skupina osoba E, koje su uglavnom muslimani, ali oni nisu udruženi niti sa ISISom, niti e, s nekom frakcijom e, Al-Qaide ili Al-Shabada. Nismo željeli da dođe do ovakvog razvoja događaja u Zanzibaru. Vlada Zanzibara je vrlo e, zabrinuta zbog situacije koju je uzrokovao Wamsho. Oni koji se su sudjelovali u pokretu Wamsho su sada na sudu u pritvoru i postupak još traje. Dakle, e, ovaj se slučaj sada rješava na sudu Mislim da je u osnovi Vamšo e, skupina koja ne pripada nijednoj političkoj stranci. Ona nema neki politički smjer. Ne znam je li povezana s nekom e, drugom muslimanskom organizacijom. Ona je proizašla iz Zanzabara. Oni su rekli, e, govorili da nema poštene prakse na, eh, u obhođenju sa muslimanima. Mislim da je sada vlada poduzela poseban korak kako bi to zaustavila. Eh, svi koji su sudjelovali u toj situaciji su sada dovedeni pred sud. E, kao što sam re, rekao, slučaj se još rješava. Čekamo odluku suda. Hvala lijepa. Gospodin, gospodin Kukan ima riječ. Hvala predsjedniče. Upravo sam pozdravo uh, gospodu na Svahiliju. Nemamo još prijevoda sa Svahilija. Ja sam razgovarao osobno, ja sa delegacijom, sa izaslanstvom. E, gospodine predsjedniče, hvala. E, želio bih najsrdačnije pozdraviti izaslanstvo iz e, ove lijepe afričke zemlje. Na početku ste rekli da bismo morali obratiti veću pažnju, gospodine predsjedniče, cijelu, cijeloj Republici Tanzaniji. E, slažem se s tim, to je zemlja koja e, se ne javlja mnogo u medijima, u vijestima. To je kompliment zapravo jer kod vas nema nekih problema. Ali ipak smatram da trebamo pojačati našu suradnju. E, prije kraja ove godine ćete imati parlamentarne izbore u Tanzaniji. Siguran sam da će Europska unija tamo poslati svoje izaslanstvo. To bismo trebali iskoristiti kao priliku da više saznamo o situaciji u vašoj zemlji. I kada se izaslanstvo vrati, ono treba e, postati aktivnije u uspostavljanju aktivnije suradnje između Europske unije i vaše zemlje. Hvala vam predsjedniče. Hvala. Hvala lijepa. Točno je da Tanzanija eh, ne surađuje tako usko sa Europskom unijom, eh, ali ste nam vi davali veliku podršku u, na raznim područjima, u razvoju, na primjer. A isto je tako točno da, da je misija Europske unije bila kod nas E, e, i e, djelovali su kao promatrači izbora. Rezultat je bio, da, ocjena je bila dobra. Ovaj puta se nadam da će izborna tijela opet pozvati Europsku uniju da dođe i promatra izbore. Nadamo se da će biti tako. Po prvi puta prošle godine smo se sastali i za, e, radili s vama e, i, i, i, e, dakle misija Evropske unije bi bila dobro došla. Vrata su otvorena. Dođite na naše izbore. I izborna tijela će vas pozdraviti. Gospođa Fotiga ima riječ. Hvala predsjedniče. Ekscelencije, uvaženi članovi parlamente Zanzibara i Tanzanije, dobrodošli. Dobrodošli na sastanak kafeta. Htjela bih govoriti o ulozi Tanzanije u regiji i šire na afričkom kontinentu e, kao e, zemlja koja djeluje na miru, govorim o sporazumu u Aruši za Burundi. Kako gledate na stabilnost regije, uzimajući u obzir e, kršenje mirovnog sporazuma za Burundi iz Uruše? E, odluka vladajuće stranke je u pitanju. Kakva je mogućnost ili kakve su šanse da se održi mir nakon e, e, mnogo godina civilnog rata u zemljima poput Burundija, Ruande i Konga? Hvala lijepa. Hvala gospođo na ovom pitanju. Tanzanija je e, uvijek bila u prvoj liniji e, održavanja mira i stabilnosti u Tanzaniji i u susjednim zemljama. Ono što se događa u Burundiju i u Ruandi već neko vrijeme, e, to je za nas izazov. Nedavno, zbog ovog problema da se e, e, ide treći puta na predsjedničke izbore u Burundiju. To je dovelo do problema. E, vlada na tome radi. U Tanzaniji mi imamo sustav dva mandata, dva petogodišnja mandata i nadamo se da će naša vlada u Tanziniji e, pozvati ljude u Burundi, u Burundiju i e, čelnike u Burundiju da nastave raditi e, u skladu sa Ustavom, da idu za dvostruki mandat, dva uzastopna mandata, a to je sada problem tamo. A to je kvote nekoliko ljudi Tanzanija je uvijek bila u prvoj liniji nastojanja da se održi mir i stabilnost, ne samo u našoj zemlji, već i u susjednim zemljama. E, podsjetimo se, e, Tanzanija je bila također u prvoj liniji e, borbe za nezavisnost E, mi smo e, uvijek rekli, Tanzanija nije nezavisna ako i susjedne zemlje u, ili bilo koja zemlja u Africi, e, sve zemlje u Africi nisu nezavisne. I stoga se Tanzanija uvijek borila u prvim linijama za slobodu i nezavisnost. I to u svim zemljama Afrike borili smo se za uh, uspostavu mira i stabilnosti i to na miran način u Africi. Nadamo se da će naša uh, vlada inzistirati na tome i pozvati uh, zemlje, naročito Burundi, da zaustavi ove nemire vidjet ćemo kako možemo naše kolege savjetovati da e, rade u skladu s takovim načelima. Gospodin McAllister ima riječ. Ekscelencije, e, dame i gospodo, e, jako nam je drago što ste ovdje. Ja sam iz Njemačke i kao što znate 16 E, zemalja e, Njemačke imaju individualne sporasume sa Afrikom. Ja sam e, bio ministar predsjednik Nidersaks na donje Saske. Mi smo imali jedan projekt u kojem smo vam nastojali pomoći i dati vam i financijsku pomoć. Imam dva pitanja. Kada će se održati izbori, po vašem mišljenju? Ako ne znate kada će se održati, e, kada mislite da će biti najavljen datum izbora, objavljen datum izbora. Drugo, što e, radi Tanzanija u vezi s turizmom? Kako tamo stojite? Hvala lijepa na ovim pitanjima. Prema e, Ustavu Tanzanije E, izbore održavamo e, na u posljednje nedelje u listopadu i to svakih pet godina. Ovaj puta se nadamo da ćemo izbore održati, ako se ne varam, do 25. listopada ove godine 2015. Nadamo se da ćemo se držati tog datuma jer je to naša tradicija. Svakih pet godina u listopadu održavamo izbore i to posljednje nedelje u tom mjesecu. E, to će biti ove godine 25. listopada. Nadamo se da ćemo tada održati izbore. A drugo je pitanje, e, budući planovi za turizam u vašoj prekrasnoj zemlji. Dozvolite da to podijelim na dva područja. Počet ću sa Zanzibarom. Imamo razne ekonomske e, mm, teme u, ta dva dijela zemlje. U Zanzibaru e, smatramo o, turizam e, drugom prihodovnom stranom zemlje To je vrlo važno za naše nacionalno tržište. Ali cijene na međunarodnom tržištu su pale. Ali e, nadam se da će e, turizam nam donijeti dosta prihoda. E, isto se tiče i vlade Unije. naša turistička industrija cvate jer e, to e, doprinosi e, značajno našem BDP-u. Imamo kao što znate razne aktivnosti, lov, pa imamo razna mjesta poput Kilimanjara, najviša planina u Africi, mnogo ljudi tamo dolaze. Imamo prekrasne bijele plaže oko Zanzibara. Svi ste pozvani da posjetite za Zanzibar i uživate u lijepim e, bijelim plažama. E, turizam je, je e, veliki izvor prihoda za, i za Uniju i za Zanzibar. Hvala lijepa. Gospođa Ana Gomeš ima riječ. Hvala lijepa. Hvala gospodine što ste došli u AFET. Sljedeće pitanje imate. E, imate dugotrajnu suradnju s Kinom. E, u posljednjih nekoliko godina e, Kina je mnogo ulagala i to ne samo kao po tradiciji u željeznice već i u strateške luke na primjer i imate također i istraživanje izvora i, i, i energije, imate izvore prirodnog plina. Kako gledate na suradnju s Kinom i u svjetlu suradnje s drugim zemljama? E, to neke zemlje vide i kao mogućnosti za korupcije. E, kako to funkcionira kod vas? U e, slučaju suzbijanja korupcije E, jedan je e, ministar smijenjen zbog sumnje na korupciju. Imate i problem otimanja zemlje. E, to je, to je povezano sa biogorivima. Možete li nam reći kakva je sada situacija i kakva je vaša percepcija tog problema? Hvala. Hvala lijepa na pitanjima. Tanzanija ima toliko prijatelja u Africi i izvan Afrike i Azije ima ih i u Europskoj uniji i, i na drugim mjestima. Kina je naš e, prijatelj već mnogo godina. Mi surađujemo s njima niz godina. Većinu tog vremena potporu koju dobivamo od Kine je bezuvjetna. I stoga je vrla to je dobra stvar za siromašne zemlje da dobiju bezuvjetnu pomoć, kao što je pomoć od Kine u našem slučaju. Govorili ste o otimanju grabežu zemlje koji se e, događa u Tanzaniji, e, u Aruši na primjer. Mm, ta po, pojava, dragi parlamentarci, su, je nešto što se e, uzimanje zemlje za, koje, od strane vlade bez adekvatne kompenzacije. E, to je vrlo dobro riješeno u predloženom ustavu koji će e, se izglasavati na referendumu kasnije ove godine. Mi smo E, spoznali da razvoj poljoprivrede, e, govedarstva, e, ribarstva i tako dalje, sve to bi moglo trpjeti od otimanja zemlje ili otimanja vode. Kad god vlada bude trebala neko zemljište, koje eh, se koristi za poljoprivredu ili uzgajanje eh, domaćih životinja, moramo imati adekvatnu kompenzaciju kako bi eh, ta osoba ili skupine osoba ne bi trpjele štetu i ne bi imale problem da se presele nekamo E, još nešto što predlažemo u Ustavu. Ako e, zemljište potrebno za određene investicije od strane vlade, onda e, ta osoba može dobiti zamjensku zemlju kako bi se to kompenziralo. A ako ne, onda se dade neka druga adekvatna kompenzacija. Sve to stoji u predloženom Ustavu Unije. To će biti predmet e, referenduma negdje u srpnju. Nadamo se. Možda bih rekao predsjedniče, vidim da iza moje islanstvo ni ono želi nešto reći. je e, s vašom dozvolom pre, predsjedniče bih dao riječ. Mm, e, ja nam da nam naši članovi dodaju nešto ovome. Gospodin Šamsin Van Hola bi nešto re. On je bio, uh, on je bivši glavni ministar u Tanzaniji i uh, također vođa zastupničkog doma. Gospodine predsjedavajući, dopustite da dodatno govorim na pitanje uvaženog zastupnika Charlesa Tenenka o ulozi Tanzanije o održavanju mira u istočnoafričkoj regiji. Kao što znamo, svi Tanzanija je već dugi niz godina imala središnju ulogu i na političkoj i na diplomatskoj, diplomatskoj areni. I s tim u vezi Tanzanija je doista uveliko zainteresirana za mir i stabilnost određenih zemalja u regiji. Na primjer, ono što se dešava u Burundiju, odnedavno, svi mi znamo da je predsjednik Kurunziza tražio produženje svog mandata, što je porodilo demonstracijama u Brunđuri nedavno. No mislim da je sporno pitanje trenutnog scenarija je to da ako se sada razmotri ono što se zove mirovni sporazum iz Aruše, u tom sporazumu iz Aruše stoji da predsjedniku predsjednik mora imati pravo na dva termina, no problem je u tumačenju. Kada se to broji izvorno, se u tom mirovnom sporazumu dogovorilo da će to biti petogodišnji mandat da znači, će postojati petogodišnje tranzicijsko razdoblje, to je pet godina, te još pet godina prema trenutnom ustavu nakon tog tranzicijskog razdoblja. Dakle, Kronzi misli da nakon te tranzicijske, tranzicijskog perioda e, problem tumačenja da li je taj, to tranzicijsko e, razdoblje uračunato ili ne. To je taj pravi problem. No, mi u svakom slučaju ne želimo ići i objašnjavati detaljno da li je tranzicijsko razdoblje uključeno ili ne. No, u svakom slučaju tu je problem. Ja doista vjerujem da je naša odgovornost e, regionalnog čimbenika da nastojimo objasniti e, taj problem. Jer što se tiče političke stabilnosti i zabrinutosti u regiji, mislim da je situacija jako ozbiljna i mislim da to može ugroziti sve ono što je uspješno napravljeno u zadnje vrijeme. Kada ste spomenuli Kinu, želim se i na to nadovezati. Zašto se Tanzanija uzda i surađuje u Kinu kada se radi o pomoći za razvoj? Kao što i znamo, Tanzanija i Kina su dugogodišnji prijatelji i odnos između Kine i Tanzanije započeli su prije kojih 50 godina. Dakle, Tanzanija i Tanzanija smatra Kinu starim prijateljem. Kina je pomogla Tanzaniji kada je to Tanzaniji doista bilo potrebno, kada govorimo o pomoći u razvoju, dakle još 1960. godina Kina je stala na raspolaganje velike količine novca kako bi se izgradila takozvana željeznica oslobođenja koja je spojila Tanzaniju i Zambiju. No postoji još drugi razlog zašto je Tanzanija uspostavila prijateljske odnose s Kinom. Naime, Kina je u u većini slučajeva kada Kina surađuje s afričkim zemljama, ali ne samo s afričkim zemljama, već i s azijskim zemljama, naime, zašto Europska unija i drug zapad povezuju svoju pomoć sa pitanjima e, ljudskih prava i drugih. Eh, Kina to ne radi. Kina pruža ključ, od ključnog značaja pomoć za razvoj, a to izravno ne povezuje sa eh, državničkim ili pitanjima ili pitanjima koje se tiču ljudskih prava. I stoga afričke zemlje i siromašne zemlje smatraju da je to važna pomoć kada se radi o pomoći u razvoju kako bi se emancipiralo stanovništvo Afrike Afrike kako i to je jedan od razloga zašto afričke zemlje smatraju Kinu prijateljski nastrojenom kada je riječ o pomoći razvoju. Hvala predsjedavajući. Hvala vama. Da li još netko od zastupnika želi postaviti pitanje? Ukoliko ne, vaša ekscelencijo, najviše vam, vam zahvaljujem na dolasku i nadam se da sve što ste rekli o tome da o svem onome što žena, vaš, vaša zemlja očekuje da će se to i ostvariti. Najljepša hvala. Thank you so much, Mr. I'm to be here with you and share with you some of this information. Najljepša hvala predsjedavajući. Mi ćemo svakako proslijediti ove informacije koje smo e, vam e, kazali. Najljepša hvala i hvala zastupnicima. We move on directly next point. Prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o izvješću gospođe Gomeš, utjecaj promjena na europskim obrambenim tržištima na sigurnosne i obrambene kapacitete u Europi. Gospođa Gomeš tražila je ovu raspravu jer mi nismo imali mogućnost održati takvu raspravu na sastancima pododbora SEDE, stoga ćemo voditi ovu raspravu do 17.30 kada će biti organizirano glasanje između ostalog i o ovom izvješću. Gospođo Gomeš, imate riječ. Naša hvala, predsjedavajući. Želim iskoristiti ovu prigodu da saslušam kolege koji će iznijeti svoje mišljenje o izvješću, no u ovom, ovoj etapi želim najprije zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnoj suradnji koju smo imali. E, vidjet ćete da ima veliki broj e, prijedloga kompromisa oko ključnih tema. Njihov doprinos je bio od velikog značaja i u veliko spoblišalo ono što sam ja e, uradila. Također želim ukazati na sljedeću činjenicu, naime Često smo imali sukobe nadležnosti s drugim odborima, ali ovo je jako dobar slučaj kada je suradnja sa odborom IMCO jako dobro funkcionirala. Naime, ovdje se radi naravno o razvoju obrambenog tržišta i o europskim obrambenim eh, tržištima i utjecaju na sigurnost obrambene kapacitete u Europi. E, ja sam ovo analizirala pod e, uglom e, odbora za sigurnost i obranu, imajući na umu sastanak koji će imati ministri obrane u lipnju. Dakle, ovo je preliminarna ocjena toga kako direktive o javnoj nabavi za obranu bio je provođene, ali ključna suradnja je bila odnosno provedba na strani inkoa a mi smo bili zaduženi za političku ocjenu. I moram u svakom slučaju reći da način na koji sam surađivao s, kolegama jeste da je izvjestitelj iz odbora IMKO bio izvrstan. To je gospođa Gal Peles. Ona je hvatila da mi ne želimo uopće zalaziti u njihove nadležnosti i stoga je suradnja bila jako dobra jer su oni uvidjeli koje su naše brige. E, konkretno što se tiče kompenzacije, jer to je dosta problemačno pitanje jer su oni uvidjeli da Europska agencija za pomoć e, uviđa da su kompenzacije, na kompenzacije kao dodatnu mjeru koja treba ojačati industrijsku bazu, odnosno istraživačku tehnološku tehnološku industrijsku bazu europskog obrambenog sektora, a komisija je imala e, malo negativni analizu stvari sa aspekta unutarnjeg tržišta, ali mislim da su e, kolege iz INKO-a, zahvaljujući izvjestelju INKO-a, to shvatili. Tako da smo uspjeli doći do, e, uspjeli smo naći zajednički jezik, a to mislim da je jako važno jer će, zahvaljujući tome, poruka parlamenta biti tim glasnija. Također želim zahvaliti na suradnji komisiji, Europskoj obrambenoj agenciji, vijeću. Te vjerujem da ovdje imamo poruku koja je smislena. Ako bude usvojeno od strane odbora i parlamenta, onda će poruka i doći do naših vlada. Jer smo ustanovili da neke vlade, ne sve, ali neke vlade su zbog gospodarske krize napravili ogromne rezove koji su imali teške posljedice, pa čak i gubitak tehnoloških e, poduzeća i strateške tehnologije, što neke zemlje dovodi opasnost jer s druge strane zemlje koje su u boljim, boljim gospodarskom situaciji ne rade terezove, ali rad, donose druge mjere i znamo koliko su e, kolike su prilike za korupciju i za nejasne odluke u ovom sektoru. U svakom slučaju sam zahvalan na suradnji, mislim da je naša poruka jasna i samo mogu reći da e, želim da, da bih želio da vijeće doista sasluša i da konačno djeluje po ovom pitanju. Hvala. Hvala vama. Gospođa Lezing, imate riječ. Hvala lijepa. kao što je već spomenuto, E, naš klub zastupnika GUE NGL već tu ima neke sumnje. E, ove prijedloge koje ste dali u izvještaju gospođo Gomeš, e, mi smatramo da je zabrinjavajuće da se traži jačanje industrijske baze obrambene industrije ili prijedlog da se još više ima e, e, financiranja istraživanja u obrani e, to je već bio, bila tema u sede u odboru sede programi subvencije to moj klub zastupnika odlučno odbija ono što podubiremo jesu točke 12 i 13. E, naročito podupiremo kritiku i poziv e, da se bolje kontrolira e, izvorni sustav obrambene opreme i vojne opreme. S našeg stajališta ovo izvješće treba E, mi smo od nekih stvari još udaljeni, naročito u e, e, kontrola izvoza točke 12 i 13. Mislim da kod toga treba ostati. Ovaj izvještaj ide u potpuno drugom smjeru nego što je razmišljanje našeg kluba. Mi idemo u, smjeru razoružanja, a ovdje se govori o e, naoružavanju i jačanju naoružanja. E, to ima utjecaja na demokracije, to ima utjecaja na način e, smanjivanja demokratske kontrole. Ovdje se e, poziva na jačanje e, vojne industrije e, sa posljedicama da, da se to onda prenese i u politiku, političke smjernice. Možemo reći time će doći do povećanja izvoza. Mi imamo jedan izvještaj koji smo već poslali tajništvu. Hvala. hvala. gospodin Butikofer, imate riječ. Samo kratko, samo nekoliko primjedbi. U prvom redu e, zahvaljujem e, gospođi Gomeš na vrlo dobroj suradnji. Mislim da su kompromisi dobri i održivi. Tri primjedbe imam e, koji se nadovezuje na ono što je rekla gospođa Gösing ja bih izričito rekao da nisam mišljenja da e, istraživanja u vojne svrhe treba podupirati Europski parlament i proračun. Treba raditi na smanjenju izvoza naoružanja i to podupiremo. A treće, smatra da nema direktne veze između e, visine je e, rashoda u vojne svrhe i e, vojnih kapaciteta. Kada gledamo koliko imamo projekata za naoružanje u Njemačkoj u posljednjih nekolika godina koji su koštali ogroman novac, a vrlo manjo malo povećali kapacitete. E, tu e, imamo uludo novca. Nijedan drugi sektor ne rasipa toliko novca koliko to čini e, vojni sektor, sektor naoružanja. To treba smanjiti. Mr. Galler, please. hvala. Gospodine Galler, imate riječ. Hvala lijepa. E, ispričavam se što tako kasno dolazim. E, ja zastupam ovdje kolegu Kircosa koji je naš izvjestitelj u Sjeni. E, u ovoj bih se prilici srdačno zahvalio Ani Gomeš za vrlo dobru suradnju i za rezultat koji smo postigli u ovom izvještaju. Imamo 14 kompromisnih amandmana Mislim da je to vrlo dobar izvještaj, e, uravnotežen izvještaj. E, svi smo zajedno ustanovili da zbog financijske krize i rezova u e, proračunu za obranu da je to područje oslabljeno i da države članice još nisu našle adekvatne e, odgovore na prijetnje koje nas sada e, koje se sada javljaju. E, ovdje se naglašava i strateška autonomija i obrana naših interesa. Strateška autonomija, tu, je, tu imamo upitnike ili kimanje glavom ili Mislim da one misije e, su tu pitanje o kojima smo se složili. Strateška autonomija nije da radimo protiv SAD-a ili e, da ne radimo unutar NATO-a, ali moramo e, se držati onoga što smo se, o čemu smo se složili. Da to radimo našim vlastitim sredstvima. To je važno. E, imamo i dalje izazov. Naša industrijska baza treba se dalje razvijati na tom području obrambeni paket u svojoj provedbi e, mora imati i suradnju u Europskoj uniji. I to je važno. Ovim izvještajem smo e, dali i jedan doprinos kao parlament u pripremi e, za sastanak na vrhu u lipnju 2015. E, to je ono što je parlament predložio lani. Sve što je predlaženo e, treba provesti od strane država članica i šefova, šefova vlada i država. Onda ćemo, ako se to učini, onda ćemo bolje stajati. U ovom izvještaju e, stojimo pozitivno prema radu Europske obrambene agencije. E, tu govorimo o sigurnosti opskrbe E, i o tome će se govoriti na e, sastanku na vrhu u lipnju i tu treba napredovati. E, to kod prethodnog sastanka na vrhu nije bio slučaj, ali nadam se da ćemo u lipnju vidjeti rezultat kad ćemo moći reći da tu smo se dogovorili, države članice su se dogovorile za sigurnost opskrbe. Nadam se da će izvještaj dobiti većinu. Hvala. Najljepša gospodin Schaffhauser. Hvala predsjedniče. Ovo izvješće ima svoje pozitivne strane, napose kada ističe potrebu za sredstvima i za neovisnošću, za tehnologijom, e, europskom tehnologijom, a opet bilo bi dobro za to sve da postoji europska obrana, a kako bi ona postojala morali bismo imati zajedničku viziju te da se složimo oko pitanja perspektiva i onoga što trebamo braniti. Međutim, ta europska obrana ne postoji, to možemo ustanoviti tijekom svih ovih trenutnih kriza ne postoji zajednička percepcija obrane, osobito ne na razini velikih, većih zemalja. E, zatim, ovo izvješće je u krivu, ja se tu obraćam kao tehničar, kao stručaj, stručnjak, jer e, ovdje stoji da ako stavimo zajedničko, radimo zajedno, da će to stvari biti jeftinije. Evo, imam primjer Rafal protiv Eurofightera ili GSF F-35. Upravo zato što nismo zajedno radili, E, u Francuskoj smo napravili dobar zrakoplov, jer da smo to radili zajedno, sva iskustva to pokazuju, stvar bi koštala puno više. E, odnos između Eurofightera i e, e i Rafala je 1 naprema 5. Ne spominjimo GSF ili F-35 jer tu dolazimo do iznosa koji su viši za 40 puta. Dakle, uopće nije istina ako se radi zajednički da su stvari jeftinije, to je krivo, iskustvo to pokazuje. Najljepša hvala. Gospođo Gomeš, izvolite. Da li se još netko javlja za riječ? Ne, gospođo Gomeš, imate riječ. Želim zahvaliti kolegama koji su iznijeli svoje, svoje mišljenja i svoje komentare. Gospođo Lozinger, da, nisam iznenađena vaš klub zastupnika predstavlja alternativno izvješće, no ipak mislim da bismo se mogli složiti oko nekih stvari koje je ovdje e, istaknula. Jer osnovno neslaganje počeo u tome što ona ne vjeruje u potrebu za e, europskom obranom, a ja i moj klub zastupnika smatramo da je potrebna europska obrana. Vjerujemo da na taj način možemo pokrenuti jednu sinergiju i povećati stratešku autonomnost ne na negativan način, već na način na koji bismo mogli zajednički djelovati u slučaju potrebe djelovanja i to poštujući naša načela i vrijednosti. Ja doista vjerujem u Europu obrane koja se drži naših načela i vrijednosti i iz tog razloga sam upravo ja jedna od pobornica misije zajedničke sigurnosne obrambene misije, politike e, i misija u sredozemlju kako bismo spašavali živote da se, da se borimo protiv e, stradanja e, u sredozemlju. Zašto ne bismo koristili naše mornarice kako bismo spašavali živote, kako bismo se borili protiv krijumčara u sredozemlju? To je po mom mišljenju E, jedna od svrha oko koje se e, ne razilazimo, gospodin Lesing i ja. No ipak mislim da se možemo složiti oko toga da želimo e, više za ona sredstva koja su uložena i da se bolje sredstva troše. Ja ne vjerujem da e, sredstva koja neke od naših država članica troše na svoje nuklearne kapacitete da služe u neke svrhe, jer ne mislim da nuklearne sposobnosti imaju e, ikakav utjecaj e, odbijanja ja mislim da trebamo raditi na nečem drugom. No, imajući to na umu, mi imamo e, razmimo ilaženja oko ključnih nekih stvari i u svakom slučaju vas zahvaljujem na e, vašim komentarima. Gospodine Butikofer, evo, jako sam zahvalna i sretna što se možemo ovaj put e, složiti i najviše hvala na vašem dobrom doprinosu. E, ponavljam da se možemo razilaziti oko nekih ključnih pitanja, ali u svakom slučaju želimo kvalitetniji posao za uložena sredstva. Razumijem kad ste rekli da nema korelacije između uloženih sredstava i vojnih kapaciteta određenih zemalja. Slažem se s vama i upravo iz tog razloga nam treba taj europski strateški smisao i zato je za mene Europska e, agencija za obranu jako važna jer ona može ukazati na, upravo na te kapacitete koji su potrebni e, sad i u budućnosti i, i može nas spojiti da radimo na e, izgradnji tih kapaciteta koji ponekad ne odgovaraju o onim kapacitetima naših e, pojedinačnih vlada koji imaju dosta e, usku percepciju stvari i koji e, ne, uviđaju da je kibernetička sigurnost ključna stvar, ne samo za kibernetičku sigurnost, već za obranu. I mi uviđamo da uopće ne raspolažemo adekvatnim sredstvima, bar ne još uvijek. I to je upravo jedan od onih područja oko kojih mislim da bi bilo dobro uložiti zajednički europski trud i naravno sve ono što se trišće onih kompenzacija, oko toga se možemo dosložiti. Gospodine Galer, najpša hvala na vašem doprinosu. Naravno, možemo imati nekih razmimoilaženja, ali slažemo se u ključnih stvari i mislim da naše tumačenje tehnološke industrijske baze europskog obrambenog sektora je važno i potrebno nam je e, istraživanje i razvoj. Jer ako ne budemo imali istraživanje i razvoj, onda nećemo ništa napraviti. I to je potrebno i za izgradnju kapaciteta, za sektor kibernetike i druge ključne sektore. Mi svi znamo, evo prije nekoliko godina, uvidjeli smo da ovisimo o ruskim Antonovima kako bismo imali dovoljne zračne kapacitete za neke misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Mislim da e, se i tu treba raditi na razvoju strateške strategijske autonomije. Konačno, gospodine Schaffhauser, da, ja sam zahvalna što se ne slažete s nekim e, od stavaka u mom izvješću, jer e, doista mi se ne bi svidjelo e, da se nađem u situaciji gdje se vi slažete sa mnom i ne slažem se s vašim mišljenjem. Naime, mislim da bi doista moglo biti istina da u određenim e, situacijama e, udruživanje može biti izazvati dodatne troškove u određenim slučajevima, ali to je, tome je vjerojatno tako zato što stvari nisu dobro napravljene, jer udruživanje ne znači samo i podjela industrijske koristi. Ja vjerujem u e, ulogu malih i srednjih poduzeća i ima sve veći, većeg utjecaja danas e, u e, na primjer u sektoru kibernetike i drugim sektorima gdje mala i srednja poduzeća igraju ključnu ulogu. No, e, jako je važno kako se upravlja tim projektima, ne samo za udruživanje, već i za smanjenje troškova. I mislim da upravo iz tog razloga je potrebno strateški upravljati Europom odbrane. Najviše hvala svima, a sad možemo slobodno preći na glasanje. Now, Hvala vam. A sada, drage kolege, imamo tri izvještaja o kojima moramo glasati. I počet ćemo sa zadnjim izvještajem u kojem smo raspravljali. To je izvještaj Ane Gomez. Pripremite se, molim vas. Stavite vaše kartice, da ih probamo. I ako se svi slažemo, ako sve u redu. Gospodine Preda, vi također. Dakle, glasamo o izvještaju Ane Gomes. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 14. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 63. Tko je za? E, pardon, 62. E, glasanje po dijelovima, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da ćemo morati provjeriti. Dakle, drugi dio amandmana 62. Otvaram glasanje. Yes, okay. We are waiting. Is it okay? Okay, vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 63. Tko je za? Protiv?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 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. Kompromis broj 11. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 106. Tko je za? Protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. 106. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Ja, plus one. Plus one, somebody who did not vote electronically. Da, plus jedan, netko nije glasao elektronski. 107. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. Provje, provjerit ćemo 124, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 125, 126. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 127. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28. Za? Protiv? Ne razmatra se. Ne. Ne zato što je prethodni bio usvojen. Još jednom. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 29. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava B, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 2, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 4, za, protiv, suzdržani, odbija se. 5. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 10. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 14. E, Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. I sada finalno glasanje. Glasanje je otvoreno. Još jedan. Glasanje je zatvoreno. Čestitam. Čestitam gospođo Gomeš. Gospođa Lzing želi nešto reći. Izvolite. Da, već smo o tome razgovarali, ali moram još jednom najaviti da ćemo mi podnijeti e, amandmane na ovaj izvještaj. Okay, now we move to the other report. Idemo sada na e, sljedeći izvještaj. O Crnom moru. Jeste li svi spremni? Prelazimo na izvještaj o Crnom moru. Počinjemo sa kompromisom broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 106. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 110. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 108. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 109. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 111. U četiri dijela. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Drugi dio uh, amandmana 111, glasanje otvoreno. ok No. We have, we have Imamo jedan E, glas previše od nezavisnih zastupnika. Jedan je previše. Jedan od vas ne bi trebao glasati. Jedan od vas mora izvući karticu. Bacite novčić. Sorry? We don't vote as long as there is... No, no, we cannot, we cannot have the result as long as somebody, you know, is, is extra voting. Nećemo vidjeti rezultat dokle god brojevi nisu jasni. Hvala, gospodine Schaffhauser. Odbija se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četvrti dio. Za. Protiv. Suzdržani. Morat ćemo provjeriti. Četvrti dio. Otvaram glasanje. Zatvaramo glasanje. Odbija se. To compromise 9, no, sorry, sorry, sorry, sorry. 112. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 118. Za, protiv, suzdržani? Odbija se. 115. Za, protiv, suzdržani? Odbija se. 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 116. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 113. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 121, 122. Tko je za? Protiv, Suzdržani? Odbija se. 123. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 124. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 124. Otvaram glasanje. We close the Zatvaram glasanje. So rejected. 125. 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 126. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 127. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 149. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 150. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 151. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Amandman 152. Vot closed. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Usmeni amandman izvjestitelja tko je za? E, 152 je odbijen, tako da moramo glasati. E, 152, tko je za? Protiv? Suzdržani? Da, zapravo usmijenjamo amandman. Provjerit ćemo. 152. Glasanje je... Ne, ispričavam se. Usmeni amandman. Broj 1. Na kraju je glasačkog popisa. Ako želite, mogu, mogu vam ga i pročitati. Žali što Inicijativa regionalne suradnje za Crno mora, koja se zove Black Sea Four i Black Sea Harmony, i koje su osmišljene kako bi se vanjskom svijetu pokazalo da zemlje mogu mm, poduzeti, preuzeti odgovornost za njihovu sigurnost i onda ide dodatak, tako što će zadržati svoj potencijal za oživljavanje buduće moguće suradnje između tih država su u ovom trenutku paralizirane. potencijal, to je dodano. Tako da to je to. To je taj usmeni amandman. Otvaram glasanje. Usmeni amandman broj 1. Tko je za? Glasate kako želite. Glasanje je zatvoreno. Još jedan mora glasati. Usvaja se. Kompromis broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 179. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se, pardon. 181. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 189. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 190. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 192. Tko je za? Ne, pardon, ne razmatra se. 196. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti. 196. Otvaram glasanje. Yeah. Again we have one more vote. Thank you. I'm counting on your cooperation. Još jednom imamo opet jedan glas previše. Dobro, zatvaramo glasanje. Odbija se. 197. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 198 pada, to jest ne razmatra se. Kompromis 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 209, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 210, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 211. Ne, ne razmatra se. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 215. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 216. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 217. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 218. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. Tko je za? Kompromisni amandman 17. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 225. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 227. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 226. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 230. Tko je za? Ne, ne razmatra se. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 238. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dvijesto trideset devet, dvijesto četrdeset su identični, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvijesto četrdeset četiri, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 242. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 243. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 245. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 247. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 248. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 250 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 249 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman broj 2. Ja bih uložio prigovor na usmjeni amandman broj 2. Samo da to obrazložim u dvije rečenice. Dakle, ovaj amandman daje činjeničnu e, izjavu zbog toga koja je pogrešna, zato što NATO nikada nije imao pomorsku i zračnu superiornost u crnomorskom bazenu i reći da je treba zadržati, to jednostavno nije točno i protivim se politici koja je objašnjena u ovom usmenom amandmanu. Stoga mi odbijamo usmeni amandman i smatramo da se o tome ne može glasati. Dobro, to je jasno, onda o tome nećemo glasati. Idemo dalje. Ako ćemo govoriti o superiornosti NATO-a Naravno, dakle, o tome možemo razgovarati, ne možete samo odbaciti taj amandman samo zbog toga što se javio netko iza zelenih. Oni govore pesmislica. Imamo službeni e, dakle, mogućnost da zaustavimo glasanje ako netko od nas ne želi prihvatiti usmeni amandman i na to se ja pozivam. Ja bih se jako volio uključiti u raspravu, ali moram se suzdržati. Ali onda ćemo morati glasati o prvotnom tekstu. Ne? Nema glasanja. The original, the original text stays because Izvorni tekst ostaje zbog toga što uh, usmeni amandman nije prihvaćen. 252. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 17. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 18. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 25. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani odbija se 34 za protiv suzdržani odbija se 35 za protiv suzdržani odbija se 32 za protiv suzdržani provjerimo 32 otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Odbija se. 36 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Neki su se već ljudi umorili. <laughs> za, protiv, suzdržani. Zatvara se glasanje odbija se. 37. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 44 otpada, 47 za, protiv, suzdržani, odbija se 46 za, protiv, suzdržani, odbija se 48 otpada, kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se, Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis e, Amandman 66 za, protiv, suzdržani, odbija se 67 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 5 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. E, amandman 2, uvodna izjava 2, za, suzdržani, odbija se, za, protiv, suzdržani, odbija se, 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se, 5, za, protiv, suzdržani, odbija se, otpada, 9, za, protiv, suzdržani, provjerimo, broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada se moramo vratiti jer smo uh, 1, 9, 4. 1, 9, 4 stavak 15. Tonino Picula, 1, Sad smo na devetoj stranici. Molim, tko je za? Protiv? Suzrani? Usvaja se. I sada završno glasovanje. Imate milosti. Otvaram e, glasanje. Zatvaram glasanje. E, zahvaljujem izvjestitelju. Sada idemo na posljednju točku, e, to je izvještaj, nacrt mišljenja Gospodin Danžan, jesmo li svi spremni? Amandman 34 pet za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada imamo E, glasovanje u bloku 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Uzvaja se? Želimo li provjeriti? Ajmo. Netko se umorio. Sada imamo glasovanje u cjelini. Sedam za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Usvojeno. Idemo dalje. Na 12. E, glasanje u cijelosti tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 mislim. Tko je za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. E, glasanje u bloku 2. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 86. 86. 86. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 86. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, glasanje u cjelini 6. E, Tko je za? Protiv? Moramo provjeriti. 6, broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 93 za, protiv. Možemo uh, ići dalje, gospodin Butikofer. Moramo nastaviti, žao mi je. 93 tko je za, protiv, suzdržano odbija se 94 za, protiv, suzdržani usvaja se 95 za, protiv, suzdržani usvaja se 98 za, protiv, suzdržani usvaja se 99 za, protiv, suzdržani usvaja se 01 za, protiv, suzdržani odbija se 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. Skupno glasovanje 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 127 za, protiv, suzdržani, odbija se. 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Četrnaest za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sad ću vam reći standardnu frazu. Ako ne dignete ruku, nema, ne vidim vas, onda niste glasali. Idemo na 107. Idemo na 107. Za, protiv, suzdržani. 107. 107. Još jednom. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Gospodin Butikofer. Idemo na 59. 59. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 6. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 107. 107. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Provjeravamo. Provjeravamo. 107. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo dalje. 110 za. Oprostite, oprostite. 108 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 110 za. Protiv suzdržani usvaja se 112 za protiv suzdržani odbija se 113 za oprostite skupno glasanje 13 skupno glasanje 13 za protiv suzdržani odbija se 143, 143 za, protiv, suzdržani odbija se. 145 za, protiv, suzdržani odbija se. Jasno je, dajte. 114 za, protiv, suzdržani odbija se. 115 za, protiv, suzdržani odbija se. 116 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1718 za, protiv, suzdržani, odbija se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 122 za, protiv, suzdržani, odbija se. 123 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34, 35 za, protiv, suzdržani, Provjerimo. 34, 35, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, suzdržani, odbija se 39 za, protiv, suzdržani, odbija se 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se 46 za, protiv, suzdržani, odbija se 47 za, protiv, suzdržani, odbija se 48 za,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 54 za, protiv, suzdržani, odbija se 55 za, protiv, suzdržani, odbija se 66 za, protiv, suzdržani, odbija se 67 za, protiv, suzdržani, odbija se 62 za, protiv, suzdržani, provjerimo 62. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo dalje. 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. 69 za protiv, suzdržani, odbija se. Skupno glasanje četiri, za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeravamo. Otvaram skupno glasanje četiri. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 63. Za, protiv, suzdržani, provjerimo. 63. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 64. Za, protiv, suzdržani, odvija se. Ne, promijenili su to. Da, da nisam ovdje dao bih. Da. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Skupno glasanje 5 za, protiv, suzdržani odbija se 88 za protiv suzdržani odbija se 76 za protiv suzdržani provjerimo 76 se provjerava zatvaram glasanje Odbija se. So, block vote 8. Blok glasamo broj 8. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Deseti. Otvoreno. Glasanje. Zatvaram glasanje. Dakle, uspaja se. Blok deseti je usvojen. Stoga otpada 179. Tko je za protiv? Suzdrani? Molim provjeru. 79. 179. sedamdeset O tome glasamo elektronički. Gospođo Gomeš. Zatran glasanje. Odbija se. 180. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 83. za, otpada. 83. otpada, zar ne? Dakle, ne glasamo tu točku. 81. tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Molimo mikrofon, prevoditelji ne čuju. Ja vam to kažem jer nije bilo jasno. Zato sam vas pitao, tražio elektroničko glasanje za 81. 181. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dobro, usvaja se. Usvaja se. Obećam da ću sporiti. Imamo li ovdje konsenzus po tom pitanju? O kojem je riječ? Čujte. Dok pregovaramo, trebamo nas, ne možemo pregovarati nego idemo dalje. 180 za, protiv, suzdržani, isto kao i drugi glasovi. Molim provjeru, 182. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dakle, usvaja se. Kao što vidite, većina je bila za. 183. tko je za, protiv, suzdrani. Usvaja se. 184. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dakle, očito je ovdje da imamo većinu. 86. Tko je za? Protiv? suzdrani Usvaja se. 89. Za? Protiv? suzdrani Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 190. Za. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Molim provjeru. 190. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. Zameo ovaj ga vjetar. 61. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija. Odbacuje se 62. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjera. 62. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 91. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 92. za, protiv, suzdržani, odbija se. Unblock 11, za, protiv, suzdržani, odbija se. 95. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96. tko za, protiv, molim provjeru za 96. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 98. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 99. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 200. Tko je za? protiv. Molim provjeru za 200. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 201. Ko je za? Protiv? Suzdržane? Usvaja se. 202. Za? protiv, suzdržani, odbija se. treći tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. četiri tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 207. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 208. za, protiv, suzdržani, molim provjeru, 208. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 209. za. Protiv, suzdržani, odbija se. 210. za, protiv, suzdržani, odbija se. 211. za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. za, protiv, molim provjeru za 14. otvoram glasanje. stvar ista. Dakle, evo, zatvaram glasanje za ovaj amandman. usvoja se. To je bio 214. 215 za, protiv, suzdržani, odbija se. 216 za, protiv, suzdržani, odbija se. 217 za, protiv, suzdržani, odbija se. 218. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Da, jako smo blizu bili po rezultatima. Možemo provjeriti opet. Odbija se, dakle. 219. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 220. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 222. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. tko za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. Prvi za, protiv, usvaja se. 2. za, Protiv? Drugi? Imamo broj dva. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 38. za? Protiv? Suzdržani odbija se. 39. za? Protiv? Suzdržani odbija se. 39. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 41. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 43. za. Protiv. Molim provjeru 43. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 42. za. Protiv. Suzdrani. Odbija se. 44. Koji hoćete provjeru? Gospodine Castaldo, za vas ćemo to napraviti. Otvoram glasanje za amandman 42. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Vidite. 44. Za protiv suzdržani odbija se. 65. Za protiv suzdržani odbija se. 47. Za protiv suzdržani usvaja se. 46. ne 48. za, protiv, suzdržani, odbija se, 49. za, 49. za, 48. hoćete provjeru? Dobro, provjeramo 48. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 52. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 53. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 57. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. 63. za, protiv, suzdržani, molim provjeru. 63. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 69. za, protiv, suzdržani, odbija se. 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. 71. za, protiv, suzdržani, odbija se. 72. za, protiv, suzdržani, odbija se. 73. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75. i 76. za, protiv, suzdržani, odbija se. 77. za, protiv, suzdržani, mm, rekao bih odbija se, ali molim ipak provjeru za 77. otvaram glasanje. Za vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 78. za, protiv, suzdržani, odbija se 79 za, protiv, suzdržani, odbija se 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zadnje glasanje 36. elektronička provjera, otvoram glasanje. 36. Dakle, zadnji. Thirty the last amendment, Zadnji amandman, 36. Dakle, taj glasamo. Zatvaram glasanje. Odbija se. Elektroničko glasanje, otvaram glasanje.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 Žao mi je, volio bih da mogu nešto učiniti po tom pitanju, ali ne mogu. Dakle, 8.30. Najljepša hvala.